o europskom integracijskom procesu e, što se tiče Kosova. Sada ministru Kendersu još jednom dajem riječ, izvolite. Hvala. Hvala vam puno, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, poštovani e, zastupnici kad govorimo o stabilizacijskom e, o sporazumu o stabilizaciji o pridruživanju sa e, Kosovom to je zbilja bio jedan važan korak i nadamo se da će on stupiti na e, snagu što je prije moguće čini nam se da se radi zbilja o važnom signalu u okviru ovog sveobuhvatnog procesa za budućnost Kosova naravno vidjet ćemo kako će taj sporazum biti implementiran no ljudi na Kosovu u svakom slučaju će imati veliko koristi od njega ako se on provede na najbolji mogući način. Treba se u svakom slučaju usredotočiti na provedbu samog sporazuma, prije svega e, poboljšanje situacije što se tiče vladavine prava. Kosova također treba pojačati borbu protiv organiziranog kriminala, i isto tako u visoko sustavima e, osmisliti sustav praćenja. Mi smatramo da se to mora riješiti. A što se tiče nasilja, mi osuđujemo nasilje i e, prije svega smatramo da se trebamo poslužiti političkim dijalogom na putu reformi politička volja od svih političkih aktera izuzetno važna u ovoj situaciji kako bi se riješila unutarnja kriza i krenulo naprijed. Politička stabilnost je zapravo glavni element kako bi se konsolidirao europski proces a e, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ide u tom smislu. A u tom kontekstu to isto tako znači i korak naprijed prema normalizaciji odnosa sa Rusijom. I o tome smo već govorili. E, ako stabilizacija nije jasna onda je teško ići dalje što se tiče e, pridruživanja imali smo tijekom godine dijalog između Prištine i Beograda i u kologovori koji su postignuti uz izuzetne važnosti posebno na političkom e, planu e, to su zbilja jako osjetljiva politička pitanja o kojem se raspravljalo u tom trenutku i sad je vrijeme za Kosovo da dio tih dogovora znači svoj dio dogovora implementira tira i da krene u tom smislu. Imali smo znači e, sastanak predsjednika vlade Mustafe i Vučića prošli tjedan i čini nam se da to ide u dobrom pravcu. Mi ćemo u svakom slučaju podržavati dalje Kosovo, posebno isticati inzistirati e, na tome da se trebaju provesti socijalne i ekonomske reforme, posebno sustavi financija i tehnički sustavi, a to sve u svrhu stvaranja radnih mjesta koji je zapravo najveći problem za građane Kosova. Kad govorimo o procesu liberalizacije režima viza, to je to e, politički e, najvažniji politički prioritet za Kosovo oni u tom smislu jasno e, napreduju što se tiče svih područja koji e, su sadržani u tom e, sustavu prema liberalizaciji no imamo još osam područja koja se trebaju riješiti od toga četiri područja su prioritetna. Kosovo mora raditi na tom području kad se ispune ti kriteriji onda će vijeće o tome raspravljati. Isto tako moramo e, istaknuti i ulogu EULEX-a koji mora nastaviti podržavati reforme i isto tako podržavati razvijanje vladavine prava na Kosovu. Hvala. Hvala, hvala gospodine ministre na ovim uvodnim riječima. Sada gospodin Han ima riječ, gospodine povjereniče imate riječ. Gospođo predsjedateljice, e, dame i gospodo, Želim zahvaliti ovom domu na konstantnoj podršci veza između Europske unije i Kosova i na podršci što se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridrživanju e, tijekom pregovora, znači o tom e, sporazumu u e, Ulrike Runeček koja je bila izvjestiteljica želim joj također zahvaliti u tom smislu. 21. siječnja ova rezolucija koja je izglasana u svakom slučaju je pozdravljena i to je temelj koji može omogućiti vijeću da usvoji ovaj sporazum e, kasnije ovaj e, mjesec. I drago mi je što, je, što će se E, ovaj sporazum e, implementirati. Nadamo se da će se to dogoditi u travnju. To će produbiti političke veze, no isto tako će stvoriti i bolje okružje za e, poslovne znači tvrtke i tako dalje. Mm, e, tijekom e, znači usvajanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju e, bila je to mogućnost da se sjedne oko stola te također da se riješi paraliza političkog sustava to je predugo ta paraliza je trajala predugo i koštala je mnogo mnogo i napora to je nešto što se u svakom slučaju mora riješiti u izvješću 2015. o Kosovu potvrđuje da se Kosovo mora pozabaviti strukturnim reformama te također gospodarskim reformama. Nezaposlenost je E, jako velika te isto tako e, poslovni e, sustav gospodarski sustav ne funkcionira treba se također više uhvatiti u koštac sa borbom protiv korupcije i organiziranog sustava te mora profunkcionirati pravosuđe na najbolji mogući način moramo pružiti građanima Kosova perspektivu bolje budućnosti što se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja za nas je također važna normalizacija odnosa sa Srbijom. Kosovo mora implementirati dogovor koji je postignut te mora raditi na daljnjem produbljavanju dogovora. Također mora se znači e, e, stvoriti ova e, specijalno znači specijalni dio sudstva koji će se baviti prekograničnim kriminalom i to je nešto što mora profunkcionirati Kosovo u svakom slučaju mora e, nastaviti s radom e, u okviru suradnje sa EULEX-om, znači EU misijom za vladavinu prava i to je nešto što je njegova obveza unutar sporazuma stabilizacije stabilizaciji i pridruživanju. Normalizacija je ključno, ključna za Kosovo te se u svakom slučaju mora e, Kosovo usredotočiti na to. E, e, završni izvješće e, o Kosovu u prosincu prošle godine govori o tome da što se tiče liberalizacije viza postignut je napredak no da se još uvijek trebaju ostvariti osam kriterija na osam područja Nadamo se da će se znači napredak u okviru tih osam područja e, ostvariti, da, da ćemo o tome moći vrlo brzo razgovarati. Mi se e, u svakom slučaju veselimo debati vezano uz ovu temu. Hvala. Hvala. Gospodin Marijas nam je rekao da postoji tehnički problem sa prevođenjem na grčki. Nadam se da ćemo riješiti taj problem. Ako ne, morat ćemo pozvati tehničare. E, a sada dajem riječ gospođi Lunaček, autoru dokumenta. Hvala gospođo predsjednice, povjereniče, kolege, ministru. E, Kosovo je najmlađa europska država. E, prije osam godina u ovo vrijeme je Kosovo proglasilo neovisnost. Imamo mlade ljude tamo ali ne samo mlade nego i starije ljude koji žele postati punopravni član Europske unije. To je e, zapravo e, zemlja koja je okrenuta Europi u tom smislu imamo napredak koji je ostvaren. Povjerenik je to e, spomenuo i također ministar u ime vijeća. To pokazuje i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također imamo i napredak napredak e, u dijalogu između Srbije i Kosova, nije to još uvijek u potpunosti dovoljno, no imamo napredak. I e, ako e, nastavimo ovako, ubrzo će Kosovo imati svoj prefiks, znači za telefonske pozive, to je nešto što je jako dobro moramo u svakom slučaju e, sa komisijom i vijećem napredovati u tom smislu jer ta država još uvijek nije priznata od svih e, članova e, država članica Europske unije. Još uvijek imamo pet država koji to blokiraju i još Kosovo ne može postati niti dio Europola niti Interpola. To je nešto što je izuzetno važno za građane. Također imamo UEF-u, Međunarodno, Međunarodni nogometni savez, sve je to to važno za e, građane Kosova. Na tom području moramo postići napredak, a posebno moramo e, postići napredak na području liberalizacije režima, viznog režima svi građani država e, u susjedstvu Kosova mogu E, slobodno putovati u Europsku uniju, mogu posjećivati prekrasna mjesta u Europskoj uniji, a Kosovo, e, građani Kosova to ne mogu. I u tom smislu moramo postići e, napredak. E, povjerenik je u tom smislu e, govorio da se mora postići napredak. E, želimo također e, aktualnom predsjedništvu preporučiti da se posveti tom pitanju kako bi građani Kosova mogli slobodno putovati. Kad govorimo o unutarnjoj političkoj krizi u Kosovu, imali smo prošli tjedan sastanak odbora u tom smislu i ono što je postignuto je korak naprijed. Moramo u svakom slučaju vidjeti da se u samom parlamentu prestane koristiti nasilje i da se prestane e, blokirati proces Adefeta Jaga, predsjednik je također pozvao na to da se nađe mirno rješenje e, e, krize unutarnje krize a kad govorimo o normalizaciji i odnosa između Srbije i Kosova, važno je da se to provede, ali e, u skladu sa e, znači presudom Ustavnog suda Kosova. Imamo znači dogovor što se tiče načela Ustavni sud je dio države Kosova, imamo tri međunarodna suca koji sudjeluju u tom procesu i u tom e, smislu e, moramo dalje ići u tom pravcu sve druge detalje imate u samom izvješću želim zahvaliti svima na e, vrlo dobroj suradnji a ovaj proces u svakom slučaju ima snažnu podršku od parlamenta kao što je imao i u prošlosti hvala a sada gospodina Daktuston, e, e, jedna i pol minuta, gospođo predsjedavajuća. Ovaj izvješće napretku znači e, zbilja važan korak naprijed prema Kosovu, a sporazum o stabilizaciji i pridržavanju je također važan korak u budućnost. To je važno ne samo za gospodarstvo, nego također i za integraciju Kosova u Europsku uniju bez obzira na te nove, na ovo što je poduzeto, moramo imati nove korake koje ćemo poduzeti, posebno što se tiče liberalizacije režima viza. Nadamo se da će se kriteriji e, e, znači da će kriteriji e, se poštovati te da će vijeće odlučiti da su ti kriteriji poštovani što prije moguće. Moramo imati rezultate u tom smislu. Također imamo udrugu e, zajednica e, srpskih manjina i ustanovljenje ove udruge je nešto što je prioritetno za političare Kosova. To znači još jedan korak napred e, normalizacije odnosa sa Srbijom. Ono što mi želimo je konstruktivni odnos između vlade i opozicije u Prištini Rezolucija koju danas raspravljamo je dobro pripremljena, gospođa Lunaček je dobro pripremljena i odražava opće mišljenje parlamenta. E, time se podržava građane Kosova na putu prema Europskoj uniji, te će EPP podržati ovu rezoluciju u završnom glasovanju. Gospodin Panzari. Panzeri, izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem se gospođi Lunaček na obavljenu poslu. Napredak na Kosovu e, vidi da se ta zemlja sada nalazi u punoj tranziciji. I kao što smo čuli, radi se o vrlo važnoj situaciji i ovom odobrenju od strane Europskog parlamenta o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kojim se potvrdila europska perspektiva za Kosovo. Smatramo da su ostvareni uvjeti da e, Kosovo dođe do konsolidiranih ciljeva približivanja Europskoj uniji. U izvješću Lunaček vidi se koje obaveze treba ostvariti kako bi se to stvorilo. Treba doći do normalizacije odnosa sa Srbijom i e, što brže razvijati politiku reformi. Vrlo je važno reformirati javnu upravu, to e, se vidi, reforma se provodi, međutim radi se o prevelikoj politizaciji tog sektora. Isto tako gospodarstvo e, nedostaje prava tržišno natjecanje, velika je i siva ekonomija i sve to spriječava razvoj te zemlje mora se vrlo ozbiljno pristupiti temi pravne države, borbi protiv korupcije, borbi protiv organiziranog kriminala. O svemu tome mi očekujemo da će se napredovati. Moramo biti svjesni činjenice da je to nužan preduvjet kako bi se za Kosovo ostvarila pozitivna perspektiva e, e, i to u suprotno sa onim nasiljem kojem smo nedavno bili svjedoci. Moramo premostiti poteškoće i okljevanja naročito onih zemalja koji za sada još nisu priznali ili ne mogu priznati tu važnu državu. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Džambaski za minutu i pol. E, dame i gospodo, gospodine povjereniče, gospodine ministre, želim zahvaliti gospođi lunacek na radu na ovoj rezoluciji te na pomoći Kosova na putu prema Europskoj uniji. E, povjerenici u Sjeni su također pružili punu e, podršku pripremi teksta rezolucije. To odražava e, cijeli niz problema države te također konstruktivna rješenja. Problem manjina je nešto čime se također bilo pozabavljeno te također moramo se pozabaviti pitanjem e, e, i Bugara, isto tako Gorana E, mi smo u razgovorima sa delegacijom e, Kozova u tom e, smislu smo to spomenuli. Kad govorimo o liberalizaciji viznog režima, mi smatramo ime ECR-a da ne smijemo liberalizirati sustav prerano. Nemojmo da da se, e, su se, da se bataljoni, e, znači postrojbe ISIS-a sastoje također iz, e, od onih koji dolaze iz Bosne i iz Hercegovine. Moramo u svakom slučaju imati prije svega napredak e, u e, protiv teškog i organiziranog e, kriminala i u tom smislu tražim podijeljeno glasovanje što se tiče liberalizacije viznog režima. Mi smatramo da će ova rezolucija proći sa velikim, velikom većinom. Hvala. Gospodin Vautmans, gospođa Vautmans, jedna minuta. Dragi kolege, Imamo zemlje koje žele izaći iz Europske unije i druge koji se trude da bi ušli. Sjajan je svijet ova Europa. Zahvaljujem izvjestiteljici Lunaček, surađivali smo u dobroj atmosferi, međusobno sa svim kolegama i rezultat toga vodi računa i o najnovijim e, događajima. Dakle, konzultacije održane 27. siječnja vele nam da je došlo do približavanja, zato smo s tim u vezi podnijeli jedan e, amandman, da dobro je pohvaliti ono što ide dobro. Imamo, dakle, pred nama jednu važnu rezoluciju, nekoliko mjeseci nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postoji nada koja se sada pojavila prije 16 godina. Ljudi su sa obje strane granica bili e, neprijatelje, sada vidimo i studentske razmjene i tako dalje. Razvila se svojevrsna e, vizija, iskorištena je prilika, međutim postoje i dalje neke teškoće, to je sloboda medija, prisutna korupcija i tako dalje. Živimo u trenutku u kojem zemlje reagiraju na izbjegličku krizu zatvarajući granice. Prisjetimo se tisuće djece koje su jednostavno nestala, one su žrtve krijumčara ljudima. Ljudi dolaze jer se nadaju boljem životu. Kosovo je naš partner i moramo im pomoći, moramo stvoriti se preduvjete za liberalizaciju viznog režima. U budućnosti ćemo potom raspravljati o statusu Kosova kao sigurnoj zemlji. Ja ću glasovati za ovu rezoluciju. Hvala lijepo. Zastupnik Kouso izvolite. Hvala lijepa. E, još jednom Evo, mi vidimo da će ovaj mihurić europske integracije u jednom času eksplodirati. Ovo je država koja je stvorena bombardiranjem NATO saveza. Financira je albanska mafija koja usput terorizira i građane te zemlje. Jedan od ministara je optužen za trgovinu drogom, ljudskim organima i naoružanjem. Sve to stoji u izvješću Carle del Ponte. Mnogi će se iz te zemlje e, moraju tu e, i završiti na sudu. E, zemlja nije članica Ujedinjenih naroda, niti UNESCO, a niti velik broj zemalja ne priznaje tu državu. Neke zemlje odbijaju priznati tu zemlju. S obzirom na te okvire uspostaviti i političke odnose s tom zemljom u potpunosti je neprihvatljivo jer ona bi trebala to e, tako iskoristiti. Sada gospodin Majer. Moram reći da me zaista čudi da mi govorimo ovdje o E, europskoj integraciji Kosova. Ne bi li bilo bolje, dragi kolege, da prije e, toga zapravo razgovaramo o e, europskim integracijama cijele Srbije, jer Kosovo je jednostavno pokrajina u Srbiji. Sad su srpski građani tamo postali manjina. Muslimanska većina je tamo i postoje legitimni razloci za priznavanje te e, zemlje, druge dijelovi Europe možda će htjeti postupiti na isti način. E, drugo je pitanje srpskog identiteta u toj regiji. To je postao čisti sirealizam. Vidimo da e, se na Balkanu situacija otežala. I moram reći da na Balkanu E, postoji jako plodno tlo za vrbovanje u e, salafističke redove, što neće biti dobro za nas. Hvala lijepa. A sada gospodin Sinadinas koji ima jednu minutu. Hvala. Čini se absurdnim da govorimo o tome da će Kosovo ući u Europsku uniju. To je jednostavno izlika za europske integracije. Što se iza njih krije? To krije se interes kapitalista. Moramo se podsjetiti da nekome ne možemo dopustiti da uđe u Europsku uniju prije nego što li ispuni kopenhaške kriterije. Čuli smo da je Diram, albanski predsjednik vlade, vrlo jasno rekao da manjinu Albanaca koji tamo žive da se prema ne ponaša dobro. Promiče se mržnja, a isto tako promiču se i mnogi neželjeni elementi. Države članice Europske unije moraju se podsjetiti o čemu mi ovdje točno govorimo. Međutim, prestanimo s ovom maskaradom i ne smijemo dopustiti da se ovakve stvari događaju i da oni uđu u Europsku uniju. Hvala lijepa. Došli smo e, do kraja kruga zastupnika koji su govorili u ime u ime klubova zastupnika. Sada ću dati riječ ostalim zastupnicima. Najprije gospodin McAllister. E, drage kolege, nakon e, sastanka na vrhu 2003. godine u Solunu, zemlje Zapadnog Balkana dobile su jasnu europsku perspektivu. Prema tome, ovaj sporazum je među Evropske unije i Kosova, SSP, koji je prije dva tjedna potpisan, je jednostavno e, ojačao tu suradnju. E, nažalost, neki događaji u e, Kos, na Kosovu i u tamošnjem parlamentu gdje se našao suzavac, e, to je nešto što nije odlika demokracije. Oporba e, se sada mora sjesti za e, pregovarački stol kako bi razgovarala o budućnosti zemlje. Što se pak tiče pregovora sa Srbijom? Aleksandar Vučić i e, predsjednik vlade Mustafa e, moraju uzeti u obzir e, povijesne događaje iz Brisela. Pregovori koji su se vodili nisu bili jednostavni i otvoren je, no je novo poglavlje na planu odnosa između Kosova i Srbije. Zahvaljujem se izvjestiteljici, a i veleposlaniku koji je radio na ovom procesu. Plavi karton gospodina Sanija. Izvolite. Puno hvala. Kolega, Razmotrili smo situaciju niza zemalja koji se približavaju Europskoj uniji i za Kosovo kažemo isto što oni moraju na. Međutim, E, pet europskih država nisu još priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Što možete na to reći? Jasno je da šest zemalja Zapadnog Balkana imaju europsku perspektivu. Sve to je dogovoreno 2003. godine. Rečeno je da će sve ti šest zemalja moći ući u EU uniju i da će se približiti naravno različitom brzinom ali priznavanje Kosova je u rukama država članica koji će morati tome odlučiti. Međutim, većina država članica priznala je Kosovo, među njima i Njemačka. Hvala lijepa. prilike na kosovu i napredak ostvaren u protekloj godini. svakako je najvažnije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojeg smo nedavno ratificirali u europskom parlamentu to je svojevrsno priznanje za predanost kosova prikljuenju europskoj uniji. no daljnji napredak će ovisiti o suradnji temeljenoj na konsenzusu svih političkih dionika što sada nije naalost sluaj. Još jednom se dogaa problem opstrukcije oporbe u parlamentu koji mora biti matično mjesto raspravama o budunosti zemlje. scene koje u zadnje vrijeme gledamo ne prilie zemlji ozbiljnih europskih aspiracija nadam se da će biti istražene sve okolnosti slučaja koji uključuje uhićenja predstavnika oporbe. očekujemo da predstavnici vlade i opozicije sukobljavanja čim prije zamijene suradnjom na europskim pitanjima. u protekloj godini poboljšan je zakonodavni okvir čija će uspješnost ipak ovisiti o implementaciji no organizirani kriminal razina korupcije visoka stopa nezaposlenosti posebice mladih i ugrožena sloboda medija i dalje snažno pritišću društvo vrijedi pohvaliti usvojene mjere za borbu protiv terorizma i radikalizacije smanjenje broja ilegalnih migranata i tražitelja azila u europskoj uniji kao i napredak ostvaren u ispunjavanju kriterija za ukidanje viza za građane kosova. nadam se da će do sljedećeg izvještaja i to pitanje biti zatvoreno. svakako vrijedi pohvaliti konstruktivan pristup i napredak u dijalogu sa srbijom. žao mi je što isti princip nije primijenjen prilikom apliciranja kosova za članstvo u unesco u cijelom procesu tranzicije od iznimne važnosti je komunikacija usvojenih politika s građanima što bi olakšalo njihovu primjenu povećalo razinu njihovog sudjelovanja ali i stvarno doprinijelo izgradnji multietničkog društva na kosovu posebno kada je riječ o obrazovanju i zapošljavanju pripadnika manjina. zaključno nadam se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti snažan poticaj brojnim reformama koje kosovo treba provesti bilo bi sasvim u europskom duhu da na tom putu najmlađa europska država konačno dobije i nepodijeljenu europsku podršku. hvala. Hvala. A sada gospodin Jasovski e, imate jednu minutu. Hvala. Drage kolegice i kolege. Predstavnik e, nizozemske e, vlade vrlo je dobro u par riječi opisao ono do čega bi trebalo doći na Kosovu. Treba se podržati reforme, očekujemo reforme koji će približiti kosovsko društvo europskim standardima. Želim da se ovo izvješće koncentrira na ključna pitanja. To je izgradnja demokratskih struktura države, neovisnost pravosuđa, borbi protiv korupcije i borbi protiv terorizma. U tom se izvješću previše naglasak stavlja na ideologiju. Osobno smatram da je bilo bolje da se jasnije govorilo o ključnim točkama. Potrebno je također pažljivo razmotriti pitanje liberalizacije viznog režima. Gospodin Radoš ima riječ. Kosovo je najmlađa europska zemlja nastala u ratu koji je završio prije 15 godina. To posebno naglašavam zbog toga što u zemljama koje su prošle rat puno je teže vršiti unutrašnje demokratske procese, a jednako tako i normalizaciju odnosa tih zemalja sa susjedstvom. A Kosovo je vrlo važna zemlja koja je i te kako važna za normalizaciju odnosa sa srbijom to je jedan od najvažnijih procesa na zapadnom balkanu a naravno ima utjecaj i na stabilnost i na odnose s drugim državama. zato posebno pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će pomoći ubrzanje demokratskih procesa na kosovu a sigurno bi priznanje kosova od strane ostalih pet zemalja europske unije i liberalizacija viznog režima pomogla ali naravno prva pretpostavka za to je stabilizacija i deblokada unutrašnjih odnosa u kosovu u skupštini Kosove. i zato pozdravljam činjenicu da je na nedavnom posjeti odbora za europske poslove u europskom parlamentu bila prisutna i opozicija iz skupštine kosova. Hvala. Sada, dok se Evropska unija raspada komadić po komadić, zaposlenja i e, živjeti zajedno koje su zapravo primjer vaše velike neuspjeha, vidimo sada da pokušavate jedan teritorij priključiti Evropskoj uniji, a ono zapravo e, ničem e, to ne opravdava pet država članica nisu priznali e, Kosovo, Španjolska, Cipar, e, Rumunjska i Slovačka, a e, niti Ujedinjeni narodi nisu prihvatili Kosovo. Isto tako pet zemalja članica UNESCO nije dopustila Kosovu da postane članicom UNESCO. Možda biste morali pitati i Srbe na Kosovu što o tome misle. Oni su od 1999. do 2004 bili žrtve pravog pokolja. E, došlo je do velikog broja njih koji su postali izbjeglice, a isto tako zatiru se prava kršćanskih pravoslavnih menjina koji su uvelike progonjeni u tom dijelu Balkana. Ovog vikenda visoki dečani bili su žrtve terorističkog napada s naoružanjem i e, mislim da e, mi možete možete li mi objasniti kako želite da se e, jedan teritorij gdje e, vladaju različiti krijumčari može priključiti Europskoj uniji? Oni su na vrhu svjetske liste država s korupcijom. Moram vam reći da kada neka država, kuća gori, onda se ne brine o tome kako treba urediti vrt, već se brine o temeljima. Govornica je prekinuta. E, gospođo, gospodin Jakovčić vam želi postaviti plavi karton. Prihvaćate li njegov plavi karton? Da. Gospodine Jakovčiću, izvolite. Bilde, e, želim vas pitati, gospođo Bilde, da li mislite, kao što ja mislim, da je bolje da se, da se vodi realna politika na Balkanu, koja vodi k miru a ne obnovi starih ratova i starih neprijateljstava i da li je ipak bolje to što vučić i mustafa premijer srbije i premijer kosova imaju dijalog nego da ga nemaju jer sam siguran da to doprinosi miru a ne ratno huškačka logika? Naravno, slažem se s vama da te dvije zemlje trebaju imati dijalog. Međutim, mi u Europskoj uniji već imamo problema u našim zemljama da e, tu održavamo otprilike mirnu situaciju kako da integramo ljude koji nisu sami pronašli vlastiti mir. Hvala. Sada riječ ima gospodin Kukan. Hvala lijepa. Pozdravljam rezoluciju o Kosovu i zahvaljujem se izvjestiteljice. E, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju unosi nove veze između Europske unije i Kosova. Posjećam Kosovo da iskoristi taj sporazum te da radi na reformama koje su potrebne kako bi se sporazum proveo. U tom izvješću pozdravlja se e, postignuće koje je Kosovo napravilo u mnogim područjima, Potrebno je također da još mnogo toga napravimo po pitanju demokratskih ustanova, pravne države, pravosuđa i borbe protiv korupcije. Oni su ključ za integraciju i zato me čudi da se u izvješću ne govori e, toliko o tim aspektima, naročito kada sada ispitujemo situaciju s EULEX-om. Moramo Kosovo omogućiti da se razvija kako bi se građani Kosova osjetili punopravnim e, i ravnopravnima u svojoj regiji. E, moramo se zalagati za liberalizaciju viza, ali također i podržati sudjelovanje Kosova u regionalnim organizacijama. Ne mogu, a da ne spomenem i jedno vezano za uvodne riječi izvjestiteljice svim dužnim poštovanjem ne mogu se složiti s onim što ste rekli o provedbi sporazuma. Rekli smo Srbi sve bezuvjetno morate provesti, a Kosovu kažemo pa nemojte sve još provesti, čekajte na odluku Ustavnog suda. To su dvostruka mjerila, to ne mogu prihvatiti i glasat ću protiv toga. Hvala, gospodine Kukan. E, ova e, posljednja e, primjedba je zapravo izazov gospođi Lunaček. Ona vam želi postaviti pitanje u vidu plavog kartona. Prihvaćate li ga? Da. Izvolite, gospođo Lunaček. Hvala, Edward, dragi kolega. Uvijek sam rado s vama surađivala i također i o Kosovu, iako znam da vi dolazite iz države članice koja ga ne priznaje. Međutim, dobro smo surađivali. Međutim, sada kada kažete da u mom izvješću tražimo od Kosova drugo što ne tražimo od Srbije, e, ne, to nije točno. E, trebaju se provesti neke stvari, ali kada se radi o Ustavnom sudu, to se može ostvariti u skladu sa sporazumom od 23. kolovoza. To je moguće i zato vas molim da to podržite i da ne glasate protiv mog izvješća. Hvala. Hvala. Ne želim vas kritizirati, ali mislim da je potrebi potreba za pojašnjenjem. Je li ovo bio plavi karton? Pitanje ili jednostavno netko ko želi reći što mu prolazi e, kroz glavu. Molim vas, budite sigurni da kada je netko postavio plavi karton, da onda to bude u skladu e, sa pravilima kako bismo vrijeme dobro koristili. Molim vas gospođo, budite solidarni i računajte da svatko ima pravo na određeno vrijeme za govorenje. Drago kolega, imam osjećaj da ste me ovdje pokudili zbog načina na koji vodim sastanak. Mislite li da kada god neki zastupnik uzme pitanje prema plavom kartonu da on uvijek postavlja takvo pitanje. Naravno, e, plavi karton je za postavljanje pitanja, ali uključuje izražavanje mišljenja i hvala vam na usporazorenju. A sada gospođa Ward ima riječ jednu minutu. Pozdravljam e, preporuku kolegice Ulrike Lunaček po pitanju zaključivanja tog sporazuma. Time se ne samo pospješio politički dijalog i otvorili novi vidovi suradnje, već su se također i stvorile mogućnosti za podsticanje kontakata među ljudima. Građani i civilno društvo moraju biti uključeni u postupak provedbe sporazuma a građane se treba obavijestiti o procesu na transparentan način. Inicijative građana u središtu su onoga što se događa na E, Kosovu, recimo da se dokumentira seksualno zlostavljanje i nasilje e, koje su e, učinili Srbi za vrijeme rata na Kosovu. Dakle, takve se sve inicijative moraju podržati. Zaista vjerujem da više moramo obratiti pažnju na civilno društvo kako bismo promicali razmjene mišljenja kako bismo također približili mlade ljude iz europskih država i Kosova, naročito mlade mladih ljudi. Mladi Kosova su budućnost te zemlje i oni e, su e, izrasti s evropskom vizijom i govornica je prekinuta. Zastupnik Kjučuk, izvolite. Dragi kolege, Kosovo je najmlađa evropska demokracija i trebali bismo o njemu oprezno e, razgovarati kada govorimo o europskoj perspektivi. Tu su postignuti neki napreci i valja pohvaliti vladu kada je riječ o usvajanju zakonskog okvira za zaštitu ljudskih prava. Sve to pokazuje političku volju za reformama i želju za europskim integracijama. I upravo ta želja za promjenom je od ključne važnosti za stabilizaciju Zapadnog Balkana. To će dati i novi zamah e, krhkom gospodarstvu te zemlje. Nema sumnje, politički dijalog, dijalog će pomoći rješavanju problema. Govorimo o slobodi izražavanja, borbi protiv korupcije, vladavini prava te e, zasadne dovoljnom sudjelovanju civilnog društva. Napredak Kosova je jako važan za Balkan i za Europu i to treba uzeti u obzir i od strane onih zemalja članica koji još uvijek ne priznaju neovisno Kosovo i integracija Zapadnog Balkana jedina jamstvo stabilnosti. Hvala vam, zastupnik Plenković. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, ministre Könders, povjereniče Han, prije svega zahvaljujem našoj kolegici lunacek na kvalitetno pripremljenom izvješću o napretku koje bi trebalo biti poticaj za daljnji napredak na europskom putu kosova kojeg osobno snažno podržavam kao i nova hrvatska vlada. pozdravljam ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je sada temelj europskih integracija kosova a ujedno mi je žao što kosovo nije postalo članicom UNESCO-a dobro je što je ostvaren napredak u odnosima sa srbijom a pritom treba provesti sve potpisane sporazume. nastavak dijaloga sa srbijom nužan je za normalizaciju odnosa između ove dvije države, a očekujem da će se riješiti i pitanje nestalih osoba kosovo je jedina država jugoistočne europe ijim je državljanima jo uvijek potrebna viza za putovanje u eu te se zalaem za viznu liberalizaciju za građane kosova čime će se smanjiti pritisak ilegalne migracije. drago mi je da izvješće ukljuuje punu podrku namjeri Vijeća da komisija nastavi razgovore o okvirnom sporazumu koji bi omoguio kosovu sudjelovanje u programima europske unije a nadam se da će i parlamentarni dijalog između vlasti i oporbe na kosovu biti kvalitetniji te djelovati konstruktivno u cilju dostizanja europskih standarda demokratskih institucija. hvala lijepa. Želio bih zahvaliti kolegici Lunaček na izvrsno obavljenom poslu, kako ona, tako i njezin tim. Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je jako važan korak za Kosovo, za tamošnji proces reformi i za jačanje suradnje. Međutim, ono što traže građani Kosova je samo jedna stvar, a to je liberalizacija viznog e, sustava, to naročito prema zemljama Schengena, to je važno spomenuti. Kosovo je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja još uvijek ne uživa taj status i frustrirajuće. Pomislite da kada su imali jugoslavenski pa, jugoslavensku putovnicu da su stvari bile drugačije. Dakle, oni trebaju napraviti još određene korake prema vladavini prava i upravo je to naša zadaća dakle da E, nadziremo da se jamče prava građanima i da Kosovo ne poduzme reforme koje mora poduzeti. Hvala. Uh, thank you. Next speaker, Hvala. Zastupnik Tokeš, izvolite. Hvala vam. Sa moja država poput Kosova od velike je važnosti što je potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u desetom mjesecu prošle godine. Potpora Evropske unije ne znači da smo u potpunosti zadovoljni sa postignutim napretkom ove zemlje. I očekujemo i da preostalih pet zemalja Europske unije također prizna neovisnost Kosova i da Srbija normalizira svoje odnose s tom zemljom. Također mora se poštovati i novo, vlast u Albaniji, da moramo vjerovati da će oni poduzeti odgovarajuće reforme i da će zauzeti odlučujući stav prema, prema korupciji. Također, Srbija mora na svom teritoriju jamčiti sva prava nacionalnim manjinama na svom području. Na putu prema europskim integracijama Kosovo i Srbija morat će se međusobno oslanjati jedno na drugo. Na njima je želeli ući pomažući jednim drugima ili ostati izvan zato što jedne druge blokiraju. Hvala lijepo zastupnik Mamikins. Hvala lijepo. Dragi kolege, od jednostavnog proglašavanja neovisnosti od 2008. Europska unija je skoro odmah započela proces integracije. Jednako E, su se zalagali za posredovanje između Beograda i Prištine, međutim tu imamo dva ključna momenta. Ukoliko e, Kosovo doista želi postati član naše obitelji nacija, onda mora poštovati demokraciju, slobodu govora, medija i to se jednostavno mora poštivati, to, to, su, to su obvezujuće stvari. Drugo, Kosovo i Srbija moraju postići zadovoljavajući kompromis koji će dovesti do dugoročne suradnje i mira. Stajalište Srbije prema Kosovu je e, takvo kao ljudi koji su izgubili svoju, svoje ognjišta tu se mora, ova situacija se mora razriješiti i jasno je da ne, se ne može razgovarati o članstvu Kosova ukoliko sve zemlje Europske unije ne priznaju njegovu neovisnost. Dakle, Cipar, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Španjolska, 5 od 28, još nisu priznali ovu zemlju. Hvala, zastupnik Peterle. Spoštovani gospod predsjednik, gospod komisar, dragi kolegi. Hvala vam, gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici. Kosovo je trebalo e, preći unutarnje i vanjske prepreke kako bi potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je doista važan korak unaprijed ka evropskoj integraciji i stoga čestitam Kosovu i hvala izvjestiteljici Lunaček na još jednom izvrsnom izvješću. Što se tiče e, nastavka procesa integracije, odnos sa Srbijom tu igra vrlo važnu ulogu. Ne vidim bolju osnovu za suradnju ovih dvaju zemalja nego što su to temeljne vrijednosti Evropske unije, dakle pomirenje i međusobno poštivanje. I zato pozdravljam napore koje to ulažu visoka predstavnica Mogherini i povjerenik Han. Također e, veću pažnju treba pridodati liberalizaciji viznog režima. Hvala lijepa. E, zastupnik Ašiš, izvolite. Hvala lijepo. Ne smijemo e, smetnuti suma da institucije Europske unije trebaju hrabriti dijalog između e, Kosova i Srbije. I trebamo zato uvesti i Srbiju u Europsku uniju. Mora se pokazati želja za kompromisom. Federica Mogherini je napravila dobar pomak na sastanku na visokoj razini. To je započela njezina prethodnica još 2012. ali vidimo da se moraju priznati međusobne obrazovne kvalifikacije. To je samo jedan primjer i to je korak naprijed. Međutim, nedostatak perspektive nešto što utječe na ovaj kontekst. Imamo visoku razinu nezaposlenosti, to su sve razlozi zbog kojih bi valjalo potaknuti da surađuju sa svojim susjedima i da se pridruže Evropskoj uniji. Mislim da će oni to, da će dokazati da su privraženi europskim vrijednostima. Hvala vam, sada dolazimo do postupka Catch DI. Imam jako dugu listu oni koji su se javili za riječ, ali držat ću se do određenih pet minuta za ovo. Riječ ima zastupnica Šujica. Izvolite gospođo potpredsjednice želim iskoristiti priliku i zahvaliti se gospođi Lunaček na kvalitetnom izvješću ali i gospođi mogherini i gospodinu Hanu koji su bitno doprinijeli e, da ne samo ovo izvješće nego da stanje možemo ocijeniti kao napredak. u svakom slučaju bitan je napredak E, na kosovu jer to doprinosi stabilizaciji cijelog balkana. isto tako oito je da je najvažniji uvjet odnos sa srbijom i tu je neophodno napraviti važan korak ka pomirenju ve se tu puno napravilo međutim treba na tome inzistirati. naravno da je vizna liberalizacija također važna. Važno je naglasiti da je sporazum o stabilizaciji i pridruivanju također jedan od vanih koraka i isto tako odnosi između vlasti i oporbe dakle suradnja je neophodna treba na tome poraditi. E, e, kosovo nije uspjelo se e, pridružiti unesco u i loše je što se koristi ova situacija i na neki način ucjenjuje kako ne bi pridružila unesco u. isto tako želim naglasiti da pet država članica trebale polagano razmisliti i pristupiti priznanju neovisnosti kosova. Thank you. Mr. Marijaš. Hvala. Zastupnik Marijaš, izvolite. Hvala vam. Kosovo je još jedno stvorenje koje je stvorila Evropska unija. Zemlja je proglasila svoju neovisnost. To je protivno jednoj rezoluciji UN-a koja je predviđala autonomiju Kosova unutar Srbije. U izvješću Vijeća Europe bivši ministar vanjskih poslova Hasim Tači je optužen za trgovinu ljudskim organima. I nadalje, proganjanje kršćana na Kosovu. I još jedna crna točka. Kosovo je zemlja koja ima svoje borce u razna, na brojnim frontovima. Imamo veliku podršku strankama koje se žele pridružiti Albaniji i ta, tu zemlju ne bi trebalo priznati onako ovako kakvu jeste, zato što inako nisu priznale sve zemlje u Evropske unije. Hvala vam, idući govornik. Hvala. Kosovo bi trebalo biti dio procesa integracije, međutim e, zato je potrebno obaviti velik posao kako bi se to postignulo. Pomoglo bi kada bi preostalih pet zemalja priznalo Kosovo. Odvajanje i Kosova od Srbije nije bio prirodni razvoj događaja, sasvim suprotno. Regionalne autonomije smanjuju tenzije između etničkih manjina i doprinose miru. Primjer Kosova je primjer kako stvari mogu poći po zlu kada se ne vodi računa o manjinama. Hvala vam. Zastupnik Jakovčić. gospođo predsjedavajući ja imam jednu malu molbu. prethodna predsjedavajuća dozvolila mi je jednu plavu kartu i ako alde može dobiti riječ ja bih vas ljubazno molio da li može gospodin selimović govoriti umjesto mene pod catch budite ljubazni molim vas dajte riječ gospodinu selimoviću u ime alde grupe. hvala vam lijepo. Mr. Selimović. Zastupnik Selimović. tack så hemskt tack så EU välkommet det Kosovo se približava Evropskoj Uniji i to zasigurno znači svjetliju budućnost za tu zemlju. Nadamo se da će stvari brzo napredovati, i da će se postići zadovoljavajuća brzina kada je riječ o pregovorima. Pitanje srpske manjine također je nešto što se treba riješiti. Priznanje Kosova, normalizacija odnosa s tom zemljom preduvjeti su za e, srbijansko pristupanje Europskoj uniji i sporazum sa Kosovom i pitanje srbijanske manjine preduvjet za Kosovo. Europska unija tu treba pripomoći moramo imati legitimno izabranu vlast, a komisija s tim u vezi mora poslati jasne signale. Hvala vam, zastupnik Šoltes. Hvala lijepo. Ja zahvaljujem zastupnici Lunaček na izvrsnom izvješću. Kosovo je jedna mlada demokracija. Tamošnje stanovništvo je također vrlo mlado. I na nama je da ta zemlja postane razvijena zemlja, demokratska zemlja, normalna zemlja. I to je od ključne važnosti kada govorimo o trenutnoj izbjegličkoj krizi. Međutim, došlo je dosta posla pred nama i infrastrukturi, korupcija, pravosudni sustav, javne financije, transparentno korištenje javnog novca, te odnosi sa Srbijom. Važno je da Kosovo može biti dijelom međunarodnih organizacija, to su već rekli brojni kolege, počeši od nogometnih organizacija, Eurovizije i tako dalje. Hvala lijepo. vam. Ja sam eh, više puta postavio pitanja komisiji vezano uz samopredjeljenje i priznavanje granica. Tu sam vidio veliko licemjerje Evropske unije, pa ona krši vlastita pravila ukoliko za to postoji želja. Kosovo nije priznalo Ujedinjene, Ujedinjeni narodi nisu priznali Kosovo, ali sada mi o njemu raspravljamo kao mogućem e, kandidatu. A vidimo da još nema rješenja za probleme sa, između, Kosove, između Kosova i Srbije. Vidimo kakva je situacija sa srbijanskim općinama u Kosovu. Na Kosovu to dodatno destabilizira tamošnju, tamošnju situaciju. Mr. Polčak. Zastupnik Polčak, izvolite. Not here. Nema ga. E, potom zastupnik Obermaj i to je zadnji govornik. Hvala vam. Moramo se držati činjenica. 200 džihadista se nalazi na Kosovo. dakle 200 njih na milijun građana. To je zemlja koja je vrlo bogata, kao što vidimo, džihadistima. Kosovo je daleko mm, od laičke Europe kakvu poznajemo. Jedan, jedna, jedna švicarska novina je pisala da bi, da bi Kosovo moglo postati prva islamska država u Europi. To vidimo velik zamah kriminalnih aktivnosti. Dakle, to su sve razlozi da bi se dovelo u pitanje pridruživanje ove zemlje. Moramo uzeti u obzir želju evropskih građana koji ne žele pridruživanje ovakvih zemalja, ne žele islamsku državu u srcu Europe. Hvala. S time su došli do dovršetka postupka Catch I sada dajem riječ povjereniku Hanu. Izvolite da nam kaže zaključke u ime Europske komisije. Hvala gospođo predsjedniče. Jasno je da se većina e, slaže da je veza sa zemljama Zapadnih Balkana nešto što je izuzetno važno. Imamo znači razvoj, ekonomski razvoj, socijalni razvoj koji su zbilja e, prioriteti i ciljevi Europske unije. Neki su e, govorili su tako o kriterijima i e, problemima, a to se može riješiti samo ako imamo europsku perspektivu. Ne mogu zamisliti da zbog strateških razloga da u, imamo svojevrsnu crnu rupu na zapadnom Balkanu bez e, europskih pravila, bez odgovornosti i država vladavina prava. To bi u svakom slučaju dovelo do vrlo teških posljedica. Treba raditi na razvoju tih zemalja. Naravno, ne možemo reći da smo postigli e, ono što smo zacrtali, no procesi koji su potrebni su e, na putu. I ako budemo e, manje pregovarali, onda nećemo moći postići ove ciljeve. Što se tiče Kosova, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je najvažniji instrument kako bi se krenulo prema cilju koji smo se zacrtali. U tom smislu pozivam sve političke e, snage Kosova da se usredotoče na taj zadatak. Razumijem političke rasprave u potpunosti. Ovdje smo e, naviknuti na takve političke rasprave. No, imamo nacionalne ciljeve, te najveći broj aktera, političkih aktera u Kostovu treba postići e, odbor. Ovdje e, upućujem poziv na odgovornost kako bi se e, dionici zajedno oko stola dogovorili te kako bi krenuli zbilja u dobrom pravcu, te kako bi interes zemlje stavili u prvi plan, a to sve skupa bez nasilja. Komisija će u tom smislu e, raditi i to u okviru svojih nadležnosti kako bi Kosovo se pridružilo e, Europskoj uniji, govorili smo o liberalizaciji viznog sustava, isto tako o jačanju vladavine prava te jačanju e, gospodarskog okružja. Trećina e, E, znači prihoda e, Kosovo održava, e, zapravo dobiva od carinskih pristojbi, a u Europi bez carinskih pristojbi to nije održivo. Zbog toga moramo osmisliti ekonomske reforme za Kosovom. Govorimo također i o velikoj nezaposlenosti. To je problem s kojim se moramo uhvatiti u koštas. Kao što sam rekao, E, moramo uložiti sve napore kako bismo pridonijeli stabilnosti i miru u regiji, dati isto tako europsku perspektivu građanima kako bi ostali u svojim zemljama u regiji, a ne da žele otići u Europsku uniju, migrirati prema Europskoj uniji. Hvala gospodine ministre, a sada je na vama riječ e, da nam date zaključke u ime vijeća. Izvolite. Hvala puno, častni zastupnici, dame i gospodo. E, želim zahvaliti prije svega iskreno izvjestiteljici gospođe Lunaček, obavili ste izuzetan e, posao vezano uz Kosovo. Kosovo ima dugu povijest u kojoj je uključeno puno nasilja vi ste o tome govorili danas poslje podne, ako pogledamo situaciju 99. onda je veliki napredak ostvaren, možemo reći da napredak krene pa se onda e, situacija pogorša i tako dalje. Onda moramo u svakom slučaju e, pomoći i na samom terenu Kosova Kosovu. Moramo također održavati dijalog sa političkim liderima, sa civilnim društvom i sa institucijama. Naravno, reforme su ključne, a to e, znači također i preuzimanje odgovornosti u Kosovu od strane političkih e, dužnosnika i lidera. E, to nije potrebno samo zato da bi se zadovoljilo Europsku uniju, nego je to u interesu samog e, Kosova. Kad govorimo o političkoj krizi, mi e, to pomno pratimo. Mi smo jasno naznačili da nasilje u političke svrhe je nešto što je neprihvatljivo i da se ta situacija mora riješiti u okviru političkog dijaloga. Gospođo izvjestiteljice, vi ste govorili također i o Ustavnom sudu Kosova. Znate da, je, da su oni e, e, presudili, znači da je tu sud presudio da se treba ustanoviti udruga e, za znači srpsku manjinu i trebamo se posvetiti u svakom slučaju posvetiti pisanju nacrta statuta takve udruge što se tiče zajedno zajednica srpske manjine. Neki predstavnici su također ovdje govorili e, e, antiislamskim jezikom i pozivam vas zbilja da se ograničite na argumente koji se tiču samog slučaja. Isto tako moramo uzeti u obzir da je liberalizacija viznog režima jedan proces, nadamo se da će se taj proces okončati, da će biti moguće taj proces e, postupak okončati. Napredak je napravljen kao što je gospođa Lunaček rekla, ali to nije e, dovoljno i moramo u svakom e, slučaju ići dalje. Građani Kosova žele putovati, mi im želimo u tome pomoći, no povjerenik Hanes je E, Han je rekao da se borba protiv korupcije i isto tako organiziranog kriminala treba zasnivati na solidnom e, pravosudnom sustavu trebamo također pružiti financijsku pomoć Kosovu u osmišljavanju reformi to u okviru misije EULEX-a mi e, također ćemo se obvezati u tom smislu Nadamo se da će građani Kosova moći slobodno putovati kao i svi europljani. Na kraju želio bih e, reći koliko je važno no stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridrživanju. Vijeće treba znači usvojiti odluku o zaključcima 12. veljače i e, znači stupanje na snagu je znači prvog dana drugog mjeseca nakon usvajanja te odluke i to bi onda moglo biti znači prvog e, travnja ili prvog svibnja. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Hvala gospodine ministre. Ovo zaključuje danas e, ovu